Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjesto. Hvala vam, lijep pozdrav svima, dobrodošli na prvo zasjedanje odbora SEDE nakon ljetnog raspusta. Vrijeme da započnemo s radom. I za početak bih vas podsjetila za prijevod imamo na sve jezike e, punopravnih članova kluba. Sastanak se prenosi putem web streaminga i zbog toga bih za početak započela sa osvajanjem današnjeg dnevnog reda. Odnosno dnevnog reda za dva zasjedanja danas popodne i sutra ujutro. Sutra u 9 sati, dakle također imamo drugi dio zasjedanja. Ukoliko nema nijakvih komentara, dnevni red smatramo svojim. Zapisnik proteklog sastanka, 14. srpnja, već je raspodijeljen i e, dok za prigovore do kraja današnjeg sastanka. Ukoliko takve ne zaprimimo, zapisnik će biti usvojen. Prva točka dnevnog reda je izvještaj izaslanstva pod odbora za sigurnost i obranu i njihovu misiju u Moldovi 20. do 23. srpnja imali smo izaslanstvo od troj članova, ja sam imala čast predsjedati izaslanstvom i posjetili smo Kišinjev zajedno sa gospodinom Zorjevskim zastupnikom Zborevskim i zastupnicom Ajala. E, Izaslanstvo i posjeta je bila vrlo korisna. Kišinju smo posjetili u osobitom trenutku zbog trenutnih pregovora o formiranju nove vlade. Sastali smo se sa svim glavnim dionicima iz političkog života Moldove. Što se tiče prisustva medija, nismo se odviše eksponirali zbog politički osjetljivog razdoblja. Naravno, naš glavni cilj bio je procjena izazova i rezultata europske tehničke misije i savjetavne misije koja pomaže Ukrajini i Moldovi u nadzoru granica. To se sve dvije u vrlo složenoj sigurnosnoj situaciji, iznimno složenoj zbog pripajanja Krima i zbog aktivnosti u transnjestarskom području gdje je trenutno jedna pat pozicija. Mislim da se svi slažemo i već ste um, uh, uh, već ste dobili izvješće o misiji no slažemo se da prisutstvo Elbama nešto što je vrlo potrebno i što se cijeni. Ne želim jedino i ja imati riječ, tako da ću dati riječ i drugim sudionicima, zastupnik Vrevski te zastupnica Ajala dobit će riječ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 ključni elementi Gospođo Jela, molim vas da nam vi date svoj doprinos. Hvala predsjednice. Želim reći da ste napravili odličan sažetak potpunosti prikladan, u potpunosti se dobro i ispravno ocrtali naše iskustvo, to je bilo jako poučno. Evo imali smo priliku vidjeti kako je uspostavljena nova koalicija na licu mjesta, usprko svim poteškoćama i također želim uh, e, odati počast ulozi tajništva, ali isto tako i zaslanstva Europske unije. Želimo ovdje govoriti o posjetima koji su bili dosta raznovrsni i mogli smo sagledati različite stavove različitih dionika jer doista imali smo pregled situacije u Moldavi, raznolikost stavova, to je vrijedilo i o pitanju samog okvira koje je jako složeno, puno rizika, no istovremeno smo mm, imali tu nadu da se može doći do mirnog e, sporazuma i uspostaviti savez za formiranje vlade. Ovo dakle sve bilo jako poučno i želim svima zahvaliti na suradnji. Te vam želim isto reći da nam to koristi kako bismo provjerili kakva je situacija na terenu, koji su, kak su sukobi kroz koje ćemo morati proći, bojim se u narednim mjesecima, ovdje govorimo o ukrajinskoj i ruskoj e, ukrajinskom i Ruskom stavu koji će popratiti isto ovaj dosije sa izbjeglicama. Dakle, evo, tu smo mogli sagledati u potpunosti ovu jako složenu situaciju, mogli smo vidjeti i uvidjeti u kojem smjeru e, idu jedni i drugi, tako da je to bilo jako dobro što smo mogli ići u pratnji e, ovom izaslanstvu kojem želim e, čestitati i vama osobito na ulozi koju ste odigrali. Ja chciałam się oczywiście przyłączyć do pani Ayala. Ja također želim e, izraziti svoje slaganje s ovim što je rekla gospođa Ayala Sender jer i e, naše tajništvo i zaslanstvo Europske unije e, i naša misija, dakle zajedno su, radili i ovo je sve bilo jako dobro organizirano. Naš posjet e, odvio se u jednom iznimno osjetljivom trenutku, no ipak smo uspjeli nastaviti s radom jer u jednom trenutku smo razmišljali o tome da li da odgodimo tu misiju, no biti na kraju smo ipak odlučili nastaviti i ispostavilo se da je to bila jako dobra odluka jer razdoblje koje je uslijedilo dakle pregovaranje uspostavi koalicije to nije bilo uopće jednostavno razdoblje za formiranje vlade u Moldovi. Znamo da je početak rujna bio obilježen demonstracijama koje su željeli izraziti nedostatak nade među stanovništvom i to isto tako prosvjed protiv načina organiziranja vlasti i vođenja države od strane vlade. Ti prosvjedi mogu također biti protumačeni kao europski prosvjedi Zatim nepovjerenje prema vladi Moldove uopće nije bilo e, demonstriranje protu europskih stavova. Ne, to je sve u svemu bio jako pozitivan signal za sve nas, no ipak tijekom svih susreta koje smo imali. Mogli smo čuti šokantne iskaze o razini korupcije u toj zemlji. Mislim da je to jedna od najkorumpiranijih zemalja u Europi, tako da bi trebalo očekivati da se promijeni ekipa na vlasti i koja god vlada došla morat će se uhvati koštac sa tom jako visokom, iznimno visokom razinom korupcije u toj zemlji. Želim zahvaliti na sudjelovanju. Hvala. Evo otvaram raspravu. Ima li netko tko želi sudjelovati u raspravi među kolegama? Mislim da je stvar bilo jasno, tako da možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Gospođa Tamaki, ispričavam se, ako sam dobro shvatila, želite se javiti za riječ. Da se radi o trgovini oružjem sada u ovoj točki dnevnog reda? Ne, ne, sada prelazimo na tu točku. Izvolite. Govorit ću švedski. Najprije želim zahvaliti kolegama koji su mi ukazali povjerenje jer sam bila e, izvjesteljica i mogla sam e, pregovarati. Predsjednica odbora se prekida. Gospođo, molim samo trenutak jer još nisam najavila u točku dnevnog reda, dakle prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To se radi o razmatranju nacrta izvješća na temu izvoza oružja te o provedbi zajedničkog stajališta pod brojem 2008 kroz 1044 izvjesteljica je gospođa Bodio Valero a nacrt izvješća predan je u lipnju za prijevod, tako da sad imamo prvo razmatranje našta izvješća. I rok za podnošenje amandmana jest 23. rujna do 12 sati, ako se ne varam. Da, tako je. U u dvorani imamo Pierre Arnoa Lutana iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Nakon, nakon rasprave bilo bi dobro da održimo jednu kratku razmjenu stajališta s gospodinom Lotonom glede situacije glede nadzora izvoza oružja. Dakle, gospođo Valera, imate riječ. Dobro, hvala vam. Idem iz početka. Najprije vam želim zahvaliti jer ste mi poklonili svoje povjerenje kako bih bila i zvjestiteljica na ovu temu o izvor izvozu oružja. U tri godine sam se mogao roniti u taj svijet izvoz oružja i u svoj, svojoj zemlji, Švedskoj, i tako da sam analizirala što se može napraviti glede izvoza oružja izvoza oružja nedemokratskim zemljama. Moram vam reći da je bio jako velik pritisak od eh, građanskog društva i javnosti da se prestane sa izvozom eh, oružja zemljama poput Saudijske Arabije, jer to nije bilo kakva roba, tako da moramo imati, zadovoljiti razne e, preduvjete i kontrol, nadzor tog izvoza su jako važni kako bi ti, to oružje ne bi završilo u rukama država i organizacija koje e, predstavljaju prijetnju za našu sigurnost i sigurnost e, drugih. Dakle, već odavno nismo imali tolike opasnosti koje vrebaju Europu i Europsku uniju. I želim reći da sam imao mogućnost sagledati razne aspekte zadnjih nekoliko godina. Tako da Evo, u Europskoj uniji smo razmišljali o tom pitanju na različite načine. Ima veliki broj e, zaposlenika u ovom sektoru, ali također znamo da postoji veliki broj postupaka, procesa koje moramo uzeti u obzir, razmatranje i teško se mogu promijeniti stvari. Same isporuke mogu trajati nekoliko godina, tako da je teško imati uvid nad svim što se dešava. Trenutno e, motrimo određene službe i određene proizvode koji imaju dvonamjensku uporabu. E, što se tiče Bliskog istoka i Afrike, e, smatramo da su to tržišta koja su dosta važna za Europsku uniju, te države članice imaju razne ugovore s tim e, sa zemljama iz te regije. I upoznat sa situacijom, uviđamo da oružje završava u drugim rukama nego onim kojima je izvor namijenjen, vidjeli smo što se dešava sa sukobima, vidjeli smo što se dešava s nedostatnom kontrolom nad tim oružjem. Što se tiče e, lako naoružanja, evo u izvješću vidimo da ima e, oružje koje se zakonito izvozi, a onda se vraća nezakonitim kanalima u Europsku uniju i to je konkretno nešto što to je eto takvo oružje iskoristilo u napadu protiv e, na Charlie Hebdo. I s takvih razloga moramo biti jako precizni, moramo jako paziti glede nadzora nad ovim oružjem i jamčiti da imamo jedinstven, odnosno zajednički stav u EU. No, umjesto da prokazujemo i upiremo prstom u trgovno oružja jer je teško, eh, lako je moralizirati, moramo drugačije okrenuti stvari. Ja mislim da bi bilo dobro da se sredimo na čitav niz oblasti, mislim da bi Europski parlament mogao eh, bolje organizirati svoj zakonodavni rad kako bismo bolje pratili što se radi i imamo e, dosta ograničeno e, vrijeme za raspravu danas, naravno, tako da se vraćamo ovom tekstu. Nadam se da ćemo imati amandmane koji će, kojim, e, o kojima će se raspravljati sa izvjestenjima u sjeni. Neću ulaziti u sve pojedinosti, sada bih se usredotočila na tri ključna elementa koji mi se čine dakle, značaj, velikog značaja. Prva, prva stvar, promijenjena sigurnosna situacija u Europi zbog promjene situacije u našem susjedstvu. To je nešto što e, ima veze dakle, sa prodajom oružja prema tim zemljama. E, Prodaj oružja možemo sagledati kao nešto što je od e, dosta velikog značaja. Jasno je da moramo paziti na te elemente, no moramo postaviti pitanje zašto imamo ovu vojnu industriju i koji su njeni ciljevi. Moramo vidjeti tko su kupci da li možemo imati povjerenje u njih, osobito kada se i sagledati što je sa trećim zemljama. Moramo imati uzeti u obzir e, i e, prodaju koja može izazvati i ugroziti našu sigurnost. Zatim, što je sa e, ugovorima o oružju, zajednički tekstovi, zajednički sporazumi? To je nešto što mora biti ti se ugovori moraju poštovati i moramo imati pravila koja će, koji će se svi držati. U takvom okviru želim istaknuti kako je jako važno da se vratimo na pitanje e, analize i revizije izvoza e, oružja, jer moramo biti u mogućnosti to napraviti. Moramo također biti u mogućnosti vidjeti što s tim u okviru naše sigurnosne politike. Nadam se da ćemo moći poboljšati ono što radimo trenutno i nadam se da nećemo morati dugo čekati kako bi e, ovo izvješće bilo usvojeno i kako e, države članice neće e, okljevati. Dakle, sada imamo sporazum o trgovini oružijem i općenito gledano moramo se držati toga da se oružje ne smije prodavati režima koji e, bi mogli e, oprimirati svoje vlastno e Sad trebamo imati na umu što je s prodajom vojnih podmornica, sredstava, instrumenta za vezu, komunikaciju. U Švedskoj smo pošli od principa da imamo nacionalne smjernice, zatim smo gledali kakve su, što se radi u drugim zemljama i postojale su u nekim zemljama velika kršenja ljudskih prava i u tim situacijama smo rekli da se ne smije pomagati, odnosno prodavati oružje takvim režimima, da se mora uzeti takve elemente u razmatranje i tu, smo, tu bismo odlučili pojačati neka pravila. Ono što je također važno je da ne otežavamo stvari od, e, zemljama, osobito kada se radi o zemljama koje su izvoznice naoružanja, dakle omogućujemo im da imaju e, jedinstvene e, smjernice Zatim postoji još jedno važno, jako važno pitanje, to je otvaranje i transparentnost, dakle, jer oružje, kao što sam malo prije rekla, nije bilo kakva roba, dakle, vlade su te koje su odgovorne za sav izvoz prema trećim zemljama. Mi, zastupnici u Europskom parlamentu i drugim parlamentima, e, možemo e, teško možemo nadzirati rad vlade, no ne radi se samo o nadzoru izvršne vlasti, mi moramo apsolutno moći proširiti primjenu tih pravila kako e, s ciljem da možemo vidjeti što je to što rade vlade konkretno i zbog toga moramo imati omogućen pristup e, svim adekvatnim izvješćima. Dakle, dobro raspravljati o e, izvozu oružja, no mislim da u ovom parlamentu, barem na ovom odboru, E, postoji određena želja da se zaštite e, ljudska prava i da ne budu izvrgnuta e, oprimiranju. Vjerujem da ćemo imati jako dobru raspravu. Hvala gospođo Valera. Sada je došla da dam riječ izvjestiteljima u sjeni. Međutim, imamo mali problem zato što tajništvo o svih izvjestitelja u sjeni nije obavješteno. Pučani su svakako obavijestili o tome, a gospodin Kelam e, je tu i da ćemo mu riječ. Hvala. Radi se o izvještaju koji je vrlo potreban, vrlo osjetljiv. I zlouporaba i oružja koje je izvezeno je moguća od jedne do druge zemlje. Istovremeno morali bismo zaista cijeniti činjenicu da se Europska unija nalazi zapravo u jedinstvenoj situaciji jer uvela vlastiti režim kontrole oružanja. Što se tiče pozitivnih pokazatelja, pozvao bih se na članak 12. izvješća koji govori o reviziji zajedničkog ciljeva i govori se o pravilnoj analizi ciljeva samog vijeća i to u skladu sa e, sporazumom o kontroli naoružanja. To je pozitivan signal. Moramo se naravno složiti da taj zajednički, e, zajedničko stanovište koje je formulirano u zapravo jednoj na striktni način dopušta da države članice primjenjuju u strožoj formi taj zakon. Tražimo da se također to e, provodi na jedinstven način mi se zato zalažemo, treba imati boljih kontakata, boljih konsultacijama među državama članicama. A naročito ako jedna država članica ne da dozvolu za izvoz naoružanja. Mislim da je ključno, ako se to dogodi, da se ta informacija razmijeni među svim državama članicama. Kao što je ranije rečeno, Radi se o stavu koji postoji u našim zajedničkim stavovima, da postoji rizik da se dođe do izvoza iz treće zemlje u kojoj se ranije izvezlo iz država članica Europske unije. Mislim da je to ono na što bismo se morali usmjeriti. Brine me a, jedan dosta alarmistički ton oko cijele situacije. Htio bih imati više informacija od Europola o kojima se govori u članku šestom, kada se govori o ponovnom e, dolasku naoružanja iz oružja koje dolazi dakle iz trećih zemalja gdje je Europska unija to ranije izvezla i nakon toga se ono vraća u Europsku uniju. Mislim da se takve stvari moraju izrekom spomenuti. Moramo se zapravo zapitati e, kakva je šira primjena ovoga, jer povelja Ujedinjenih naroda izrekom kaže da postoji kolektivno pravo na sabroobranu. Za samoobranu je potrebno u određenim slučajevima imati oružje. Dakle, općenito uzevši, ne možemo smatrati da je oružje kao takvo dobro ili loše. O, dobro je ili loše, ovisno o tome kako se koristi. A to je vezano i e, zato da ga njegovo pozitivno korištenje se treba e, smatrati sredstvom odvraćanja. Međutim, treba analizirati e, ta sredstva odvraćanja i tu imamo otvorena e, zapravo spor između Ukrajine i Rusije. Ukrajina nema oružja niti da se brani, a neke države članice žele obrambeno naoružanje izvesti u Ukrajinu. Mislim da su to slučajevi koje također moramo uzeti u obzir. Ponavljam, u određenim slučajevima naoružanje omogućuje stabilnost, na primjer u određenim dijelovima Iraka ili Sirije. E, naoružanje koje se dostavi pešmergama koji se bore protiv islamske države ili pak jazidima, dakle kojima se daje oružje. Mi razumijemo da je tada oružje potrebno. Sve u svemu mogao bih reći da nam je potrebno da omogućimo da se ovom vrlo osjetljivom pitanju pristupi na razuman način. I naravno, bude li to potrebno, treba postriti zahtjeve koje vrijede za izvoz oružja. Istovremeno mislim da trebamo cijelokupne aspekte te situacije e, razmotriti, a e, mi kao Europska pučka stranka ćemo uložiti amandmane. Nadam se da će zahvaljujući tim e, amandmanima se izvješće poboljšati i postati još umjerenije. Hvala. A sada e, izvjestiteljica u sjeni Ines Ajala Sender e, u ime socijalista. Hvala. Jako mi je žao. Ja sam izvješta u cijeni za gospodinu gospodina Valera. Gospođu Valera koju čestita. E, za početak moram reći da se radi o izuzetno osjetljivom pitanju i e, zato bih htio već da u, htjela da već u samom naslovu e, se jasno kaže da mi kao Europski parlament se bavimo temeljnim stvari, a to je kontrola izvoza oružja. Drago mi je da se usvojila za španjolskog predsjedništva zajedničko stajalište od osam točaka. Mnogi žele da ono bude obvezno i mi se zahvaljujemo na ovom što ste načinili. Nekoliko pitanja. Vi spominjete sukob, meni je sasvim jasno da vi e, se pozivate na činjenicu da se ofenzivno naoružanje ograniči. Međutim, vidimo kakva je situacija prilikom određenih sporova. Primjerice u Ukrajini dio je ofenzivno, a dio je defanzivno. Mislim da mi u Europskoj uniji pomalo kasnimo kad se radi o tome da se ne intervenira, ali bojim se da će ponekad ponuđeni lijek zapravo biti gori od same bolesti. Naime, mi smo se u Španjolskoj bili našli već u takvoj situaciji, što znači da se nije omogućilo, vidjeli smo što se dogodilo od tih mogućnosti da se da oružje u ruke. Mislim da nije isto braniti se i napadati, a osim toga e, moramo razmišljati i o tome kako se Europska unija brani i vrlo često spominje se arapsko proljeće. Meni se čini da je to nešto o čemu se govori na prilično konfuzan način. E, proljeće ima zapravo pozitivnu konotaciju jer najavljuje promjenu. Međutim, dovoljno je pozabaviti se rezultatima koje je to imalo, a rezultati arapskog proljeća e, nisu smatraju se uvijek negativnima ili, konf, ili konfuznima, nego treba jasno reći da se mi uvijek pozivamo na posljedice arapskog proljeća. I drugo, treba naglasiti da kasni godišnji izvještaj. Određeni dijelovi jednostavno nedostaju jer neki nisu odradili što su trebali. Slažem se s izvjestiteljicom da su imali vremena već više mjeseci da izradimo ovaj izvještaj, ali e, znate da postoji i crna lista onih zemalja koji ne žele i to moramo objaviti da neke države jednostavno ne daju podatke. Postoje crne liste avionskih kompanija kojima ne želimo letjeti i znamo točno zašto. Ali mislim da ovakva vrsta informacija se treba jasno objaviti. Moramo znati zašto neke države ne daju, ne daju odgovarajuće informacije. Isto tako e, radi se ponekad i o vrlo specifičnim aspektima, na primjer e, oružja za lov. Međutim, oružje, kao što je neko od kolega rekao, nije samo po sebi dobro ili loše. Puno je važnije znati na koji se način koristi. Ne smijemo svako oružje gledati na isti način. E, neko koje služi tek za prevoz ili pak za lov. Spomenulo se također i potreba da pobrojamo i drugi način korištenja tehnologije, primjerice zrakoplove ili pak e, letjelice, bespilotne letjelice. E, govorimo dakle o novim tehnologijama. E, možemo E, reći, mi moramo odrediti je li to dobro ili loše. Činjenica jest da nam stručnjaci kažu da je bitno odrediti kako se namjerava pojedino oružje koristiti za ofenzivne ili za defenzivne svrhe. I isto tako bilo bi mi drago da se e, dodaju još neki drugi elementi za trgovinu oružja. Činjenica jest da postoje oružje koje se proizvodi u Europskoj uniji i koje nakon toga izađu iz Europske unije da bi se ponovno vratile u Europsku uniju i to putem nekih e, tajnih odnosno e, e, načina o koji se često ignoriraju. O tome smo govorili već prije dvije godine kad smo govorili o krijemčarunju oružjem. Možda bismo mogli dodati još jedan amantman o trgovini oružjem i o tome kako su za to vezani financijski i e, financijska sredstva i isto tako moramo vidjeti e, kako to da se načinilo takvo trgovina oružjem, kako da, da je do nje došlo. Hvala lijepo. Panka Simenski u ime Ektera, hvala. Hvala lijepa. Imam nekoliko primjedbi o ovom izvještaju koje je zaista važno. Slažem se s onim što je rekla e, predsjedavajuća naime. E, vezano za točke C i izvjestiteljica kaže da je Europska unija e, treći dobavljač oružja na trećem mjestu nakon SAD i Rusije. U uvodnoj napomeni D izvjestiteljica govori o izvozu oružja koje govori se o cijeloj Europskoj uniji, ipak ne smijemo zaboraviti da postoje ogromne razlike među državama članicama. Mislim da je to nešto što se mora vidjeti u izvještaju. E, naročito u dijelovima koji se odnose na transparentnost. U točci broj 21 kažete da neke države, primjerice Francuska, Velika Britanija i Njemačka, da ne izrađuju izvještaje na transparentan način. Znamo dobro što to znači. Njemačka je treći, odnosno četvrti proizvođač oružja. Istovremeno je članica Europske unije. Mislim da je nešto, to nešto što treba staviti u tekstu. Dakle, postoje velike razlike, a isto tako i odgovornost je različita od države članice do države članice. Još jedna stvar koju želim spomenuti. Ono što po mom mišljenju nedostaje u ovom izvještaju je izvoz oružja u Rusiju nakon 99. godine, naime nakon e, sukoba u e, Gruziji. E, snage su krenule u Gruziju i tamo su se je, Bio sam nedavno u Gruziji i vidio sam da ima puno jedinica koje su zapravo koje imaju prijeteću ulogu i dakle moramo vidjeti kako to Rusija izvozi oružje gdje vidimo da se nije držalo osnovnih načela. Spomenuli ste skandal vezan za Mistrale, ali možemo također govoriti i o njemačkom koncernu koji je proizvodio naoružanje za Rusiju. To je oružje, to su oružje koristili e, ruski vojnici kada su ilegalno priprojili Krim. Dakle, sve su to aspekti koji bi trebali stajati u izvještaju Postoje također i oružje čija upotreba može biti dvojaka. I to se treba uzeti u obzir. Nadalje, države i susjedstva na sjeveru e, ili na jugu. Znamo da vidimo da postoji želja da se Rusiju uvede u e, front država koje se e, bore e, protiv islamističkih tendencija. Međutim, trebamo vidjeti kako Rusija dostavlja oružje u Siriju. Hvala. Gospođa Jaten Maki, izvolite. Hvala, ovo je izvrstan izvještaj. Rek se dakle da se radi o vrlo osjetljivoj e, stvari. Međutim, sad ću preći ponovno na engleski jezik. E, već sam dosta godina tražila da se ima jasan stav i vidimo da je sporazum o trgovini oružjem nešto što ide u dobrom smjeru. Ali e, problem je naravno transparentnost i odredbe o izvješćivanju. Slažem se zato u potpunosti s gospođom Valero da treba postojati procedura izvješćivanja koja će biti standardizirana gdje ćete točno znati tko ima dozvole za trgovanje naoružanjem. Ovo je sad e, tek početak jer je cijelokupni sporazum vrlo kasno e, potpisan u EU uniji te je tek prošle jeseni stupio na snagu. Stoga možda i neke poteškoće iz te inicijalne faze. Posjećam države članice na osam kriterija zajedničkog stajališta. Vlade, države članice moraju napraviti ono što su obećale da će napraviti, a to je u EU uvijek problem. Vlade, odnosno države, obećavaju, obećavaju i onda na kraju ne ispune obećanja koje su ranije dale. Postoji još jedna stvar – Malo se, eh, sam različitog mišljenja od gospođe Valero i njeznog stajališta oko mm, industrije naoružanja u Europi. Naravno, logika uopće trgovine je da se traže nova tržišta i to je nešto što razumijemo. Međutim, nadzor kako se to vrši je nešto što moraju nagledati države u duhu zajedničkog stajališta Europske unije i dakle ta se pravila moraju poštovati. To je dakle stav kluba zastupnika ALDE. Hvala sada gospodin Ščetina ima riječ. Hvala lijepa. Evo, samo eh, par sekundi, ajde da si, si možete staviti Slušajte, eh, Prijučem vašu pozornost na sljedeće. Ako ima previše pacifizma, ponekad to može biti kontraproduktivno, čak štetno. Pod neka od toga ima više štete nego koristi. Sjetite se samo, Jane Fonda prosvjedovala je protiv rata u Vjetnamu. Sasvim sigurno njezine su namjere bile dobre. Međutim, što se na kraju dogodilo? Polovina Vjetnamaca našla se pod komunističkim vlašću. I Govorilo se e, jako dobro da treba gledati kome se daje oružje u ruke. Ovdje smo govorili o Ukrajini i o Siriji. Ukrajini treba oružje da bi se branila, to već znamo. Ali zajedno s drugim državama, koje se već rade, trebalo bi tako nešto već ojačati. Ja sam iz Češke. Prošle smo godine mi Česi poslali 500 tona streljiva u irački Kurdistan. E, to je streljivo pripadalo Češkoj vojci, e, vojsci, a zrakoplovi Herkules NATO Saveza prevezi su to u Kurdistan. Prije 14 dana pisao sam ministru obrane Češke i tražio sam od njega da nam kaže da, da se osigura da ono što je ostalo od sovjetskih snaga da se to pošalje u Irački Kurdistan kako bi se dalo u ruke onima koji se protiv protiv Izisa. Želim zato pitati kolegu Kelama kada e, Europska pučka stranka piše e, amandmane, rado bih vam e, zajedno s vama njih pisao. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Gomeš. Drago mi da je parlament konačno ponovo odlučio provoditi nadzor Parlament ima odličnu ulogu u prenalaženju zajedničkog stava. Već godinama nalazimo na ogroman otpor u zajedničkom stavu koji bi bio donesen između država članica na razini obvezujućeg sporazuma. I to nije slučajno. Države članice iako već ali postojao neobvezujući kodeks ponašanja o izvozu oružja, ali države su to pretežno zanemarivale i neprestano kršile. I žao mi je što moram reći, nakon što 2008. to zajedničko stajalište postalo obvezujućem, nakon francuskog predsjedništva, tada je sistem zapravo odmah zapao jedan limb gdje nitko ne nazire situaciju, a tako je ni nadzirao niti parlament. I sad situacija je vjerojatno trenutno i gora nego prije nego što smo donijeli zajedničko stajalište. Sjećam se da sam primjerice tada otkrila da moja vlastita zemlja, koja još nije niti najgora, da je imala sistem gdje je jedan vojni izvoz prijavljivala, no postoje drugi sustav izvoza preko policije koji uopće nije bio prijavljivan. I prilično sam sigurna da se to nije niti poboljšalo, a isto tako da se ne radi niti o jedinoj zemlji koja ima ovakvo dvojni sustav, da to tako kažemo. Kao što je zastupnica Jala Sender rekla, sustav izvoza u oružje sportske svrhe također obuhvaća cijeli niz namjena. I zahvaljujem gospođi Valero na vrlo kvalitetnom izvješću na jedno područje gdje vjerujem da bismo trebali još poraditi je uloga posrednika. I što Europska unija čini ili ne čini da bi se borila protiv tih posrednika koji postoje u državama članicama. A situacija se naravno i pogoršava i čula sam da su napadači na Charlie Hebdo navodno kupili svoje kalašnikove i drugo oružje u Briselu na Gardu Midi. A nedavno sam čula da se radilo o oružju koje je došlo iz Libije, ali europske proizvodnje. Dakle, ponovno prikaza se taj ciklus gdje bez kontrole prodajemo oružje i ono nam se kasnije vraća. Kada govorimo i o drugim oblicima oružja, primjer eksplozivima Eh, oni se podosta koriste za terorističke napade i na Bliskom istoku, a s vremenom će doći u Europu. I mislim da je situacija doista nečuvena kako države članice u potpunosti eh, zanemaruju zajedničke stajalište i sve druge sporazume i elemente, da ne govorimo o sporazumu o trgovini oružjem. nešto važno što bi izvješće poboljšalo, možemo i zatražiti podršku Cipri, da se unese u njega što je više moguće elemenata o tom neprijavljenom izvozu o kojem dobro znamo. Spominju se Grčka, Njemačka, Velika Britanija, Francuska. Prošli vikend bila sam prije dva vikenda u Iraku Erbil i no ondje doista imamo slučaj gdje bi nužno bilo isporučiti oružje. No kada bi se radilo o koordiniranom, artikuliranom pristupu između država članica, a ne o situaciji kakva jest, bilo bi mnogo bolje. E, ljudi u Erbilu su zadovoljni sa oružjem iz Njemačke, ali to nije dovoljno, e, osobito kada govorimo o pešmergama koji su oni koji se doista na terenu bore protiv ISIS-a, njima je potrebno mnogo više opreme koju nam naše države članice e, ne dostavljaju i to zbog toga što nisu koordinirane između sebe. I taj, na taj način ne samo da i Iračane pešmerge i ne da e, dovode do egzodusa izbjeglica već doista su iznevjerili sve nas, europske građane. Dakle, doista je izvješće važno i morali bismo ga osnažiti unoseći što je više moguće konkretnih podataka da doista pojmence prozovemo države članice e, i zatražimo da poštuju svoje obveze. Jer dobrovoljno su se na njih obvezale. Zahvaljujem, zastupnik Galer. Hvala. Mislim da ne moram prolaziti kroz sve detalje o kojih se slažemo, dakle primjerice zajedničko stajalište, sporazum o trgovini oružjem, to su sve stvari koje možemo samo popraviti Ono čemu ovdje svjedočimo u međunarodnoj obavještajnoj situaciji je da kada dolazi do promjene stanja, države članice preokreću prethodne odluke, odustaju od njih, kad kada do toga dolazi samo od sebe, a kad kada zbog toga što javnost na određenim lokacijama ima određene stavove. I mislim da trebamo pozdraviti to što Francuska ne isporučuje svoje mistra oružje Rusiji. a isto tako se ne radi niti dalje na centru za osposobljavanje. Dakle, financijski politički, to je nešto što možemo e, prihvatiti je isporuka. U Rusiju u ovom trenutku bi pogrešan politički dojam stvorila. Važno je da države članice s jedne strane poštuju zajedničko stajalište, ali na europskoj razini potrebno je uskladiti strukture I nadalje, važno je imati koordinaciju, malo bolju koordinaciju i moramo imati na umu u kojim slučajevima skrbljujemo oružjem nekoga na temelju zajedničkog stališta, a kada ne. kolegica je nedavno spomenula koliko su novi neki od ovih izazova. Tko bi rekao da zemlja poput Njemačke čije načelo je neprodavanje oružja u krizna područja, da ona to svejedno čini i kaže da su pešmerge neformalno, neformalna vojska, dakle da nisu pripo, prepoznata kao službena vojska, već da pripadaju rečkom Kurdistanu, a dakle formalno govoreći oni ne nisu podložni državi Iraku. Dakle, neprestano se promjenom okolnosti pojavljuju novi problemi. Nadalje se tiče eh, povelje udjeljenih eh, naroda i pravo na pojedinačnu ili kolektivnu samoobranu, Posljedica tog članka je da s vremena na vrijeme, kao što se u ovom slučaju pokazujem, možete reći da u slučaju pešmerga bismo rado imali nekoga na terenu, ali mi smo konkretno donijeli odluku da do toga neće doći i tada taj aspekt kolektivne samoobrane se svodi na to da oružje isporučujemo samo na kolektivnoj razini. Dakle, kada te stvari odvažemo, moramo biti spremni na to da se ne isporučuje oružje u određene područje. Nešto što je potrebno osnažiti je možda da poradimo na mehanizmu gdje ćemo provoditi sustavnu reviziju, gdje ćemo vidjeti da li je nešto funkcioniralo ili je kao posljedice imalo prvo suprotne rezultate. I to bismo trebali prilično e, iskreno provoditi, nakon događaja provesti procjenu i vidjeti gdje je možda nešto imalo e, destabilizirajući učinak, a gdje je možda dovelo do uspostave mira. I još za kraj. Ne mogu zamisliti da niti jedna naša država članica prodaje oružje izravno Asadu, usporedbi sa Isisom, on je ubio sedam puta više Sirijaca. Isis je možda brutalniji, no on to uspjeva provoditi podjednako brutalno, no prikriveno. I ni u kakvoj mogućnosti ne bismo trebali prodavati oružje Asadu jer on glavni uzrok ovog bijega i seljavanja u svoje zemlje. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. Ovo je doista složeno pitanje. Kao što se i pokazalo tijekom današnje rasprave. Izdvojio bih samo jedan stavak koje je Ana Gomeš spomenula, samo se dotaknula toga, a to je pitanje transparentnosti. Ovdje piše da žalimo što svega 21 država članica u potpunosti podnijela podatke 16. godišnjem izvješću i žali što Grčka nije pružila nikakve podatke, a njema, kao niti Njemačka, niti Engleska. A Francuska je podnijela ukupne brojke e, koje nisu odgovarale onome što je zatraženo. Što se tiče Grčke i Njemačke, mislim da dok nismo počeli raspravljati o pitanju tražitelja azila i izbjeglica, da je to bilo nešto što je dominiralo medijima, dakle financijska situacija u Grčkoj. I Mnogo bi nam toga otkrilo da možemo doći do statistika o tome e, koliko je Njemačka isporučila oružja Grčku ili gdje je Grčka kupila oružje, koliko oružja, a to su sve podaci koji e, nisu podneseni. Ne znam da li bi to funkcioniralo ili ne, ali možda bismo mogli razmisliti o svojevrstnim sankcijama za zemlje koje nam ne pruže podatke koje tražimo. A to je lijepo e, vidljivo u slučaju Grčke. Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Mislim da ovime ovaj možemo privesti kraju raspravu. Gospodin Franzulika e, i ja za kraj. Zahvaljujem. Čini se da mnogi izgovaraju moje prezime Franzulica. Mm, zvuči slovački, hrvatski, poljski, no zapravo se izgovara frunzolika. O e, latinskom imenu se radi. E, dakle, nikakav problem postoji, dakle, sličnost e, nije nikakav problem. Upravo dolazim s odbora 9. znate da se ova dva sastanka istodobno odvijaju, pa pokušavam biti prisutan na oba. I ondje se također bavimo vrlo važnim pitanjima, kao i ovdje e, trgovina oružjem i kontrola izvoza. Spomenuto je da Francuska neće isporučivati brodove Mistral Rusiji, no također došlo do transfera osjetljivog znanja i tehnologije iz Francuske ka Rusiji. I pozivam vas da slobodno možete očekivati da će u budućnosti e, Rusija izgraditi brodove slične Mistralu, vrlo skoro. Zapravo, radi se o starom i novom pitanju istodobno trgovina oružjem zapravo potiče nesigurnost u mnogim dijelovima Europe. I pitanje koje se moramo postaviti je tko isporučuje oružje osobito kada govorimo o velikom oružju poput tenkova i sličnoga, tko ga isporučuje snagama ISIS-a. Čini se da na to nitko ne može odgovoriti jer oni su dio oružja preuzeli iz nekih vojnih baza u Iraku i Siriji Naš uvijek ogromne količine naoružanja, municije, vojne opreme i dalje e, dobivaju. Vjerojatno smo zapali u taj jedan začarani krug gdje se borimo protiv Isisa, ali istodobno postoji određene snage koje e, žele da se rat nastavi. Dame i gospodo, dakle, uvijek se moramo baviti ovim pitanjem kao integralnim dijelom europske vanjske obrambene politike. Nažalost, moram reći da ne postoji stvarna vanjska politika što se tiče Europske unije, razine Europske unije po pitanju izvoza i nadzora nad oružjem. Imamo određene države koje su odlučile potpisati neke sporazume, neke države koje nisu odlučile potpisati, neke koje e, pružaju podatke, neke koje ne. Vjerojatno bismo u budućnosti trebali pozabaviti se uzrokom ovog fenomena i svakako se pozabaviti ovim pitanjem unutar e, naše sigurnosno obrambene politike jer se suočavamo sa strašnim izazovima i prijetnjama koje prijete stabilnosti i budućnosti Europske unije. I izvoz oružja i kontrola oružja ne bi trebala biti još jedna stvar koja će razdijeliti naše države članice. Naravno, ovdje sam mislio na nove migratorne valove koje dolaze u Europu. Hvala. Hvala i ja bih voljela nešto više reći. o nekim od tema kojih su se kolege dotakli. U nacrtu izvješća jasno su istaknuti izazovi koji nam prijete s juga i sa istoka. Zbog toga bismo trebali pozabaviti se sa svim tim prijetnjama u kontekstu izvoza oružja i to na uravnotežen način. Slažem se sa profesorom Demskim. To se tiče nužnosti procjene izvoza oružja Rusiji, a osobito se slažem sa time da agresija na gruzijski teritorij je nešto što je bilo značajno razdoblje i postoje podaci o provedenim sankcijama nad Rusijom nakon pripajanja Krima i moramo zapravo napraviti jedan pregled kršenja tih sankcija i pružanja podrške Rusiji. U tome se slažem sa kolegama. Dakle, moramo pomno procijeniti situaciju u Siriji budući da je ona jedan od e, osnovnih uzroka trenutnih migracija i migracijske krize s kojom smo suočeni u Europskoj uniji. A osobito je važno ponašanje zemalja u ovim trenucima. Također spomenula bih pitanje migracije području Sahela, subsaharske Afrike. A to je područje kojim dominiraju naoružene mafije, da tako kažem, povezane sa radikalnim islamističkim skupinama. Procjena izvora odakle oni nabavljaju oružje i sposobnosti vršenja pritiska na pojedince koji se pokušavaju obogatiti kroz ovu trgovinu, to je vrlo važno i moramo se nositi i baviti u ovom izvješću i sa suvremenim izazovima pred nama. Mislim da možemo zatvoriti raspravu. E, gospodin Galer, izvolite. Hvala samo kratko. Što se tiče točke 21, spomenje se Velika Britanija i Njemačka, spominje se žaljenje što nisu zaprimljeni njihovi podaci o izvozu oružja. No, i obaveza o izvješćivanju je u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom podložna nacionalnim parlamentima i pretpostavljam da ažurirani podaci nisu isporučeni jer pravne odredbe Velike Britanije i Njemačke u to ne uključuju trenutni izvoz oružja. No znam da u Njemačkoj kada dođe do nekog izvješća o izvozu oružja za prethodnu godinu da se tada to podnosi nacionalnom parlamentu i samo sam želio spomenuti da se ne radi o tome da se ne šalju nikakvi podaci, već podaci o trenutnom izvozu, a to je u Njemačkoj pitanje koje se smatra e, povjerljivim i u nadležnosti Nacionalnog vijeća sigurnosti. To se dakle ne dijeli niti na planenom zasjedanju parlamenta, ali podaci za prethodnu godinu e, za njih dakle se može ponuditi potpuni pregled stanja što je isporučeno. Dakle, ovako to zvuči poprilično dramatično da nisu stavljeni podaci na raspolaganje, ali sljedeće godine će oni biti stavljeni na raspolaganje. Hvala, sada molim gospodina Pjera Arno Lotona da sve doprinosu ovoj raspravi. Merci madame la présidente et euh, merci beaucoup. Hvala predsjedavajuća i najpše hvala Europskom parlamentu što se osvrnuo na ovo pitanje. Ja sam osobno jako zadovoljan nakon e, od 14. srpnja e, koje je vođeno ovu temu ponovno doći pred vas. Ako mi dopustite, ovo će vjerojatno biti od e, velikog interesa za ovaj dom. Naravno, mogao bih reći par riječi o ishodu konferencije potpisnica od prošlog mjeseca u augusti u Cancunu, u Meksiku. To je bilo jako pozitivno za ovu temu koju se danas bavimo jer ova konferencija bila je pozitivna u smislu da su usvojene nužne potrebe, znate, o režimu ATT, kako bi se pokrenuo i kako bi daista bio uspostavljen. Dakle, na konferenciji u Cancunu odlučen je postupak, dakle, došlo je do e, e, donošenja financijskih odluka, pravila ko za što plaća i želi smo omogućiti ovom režimu da bude dakle e, financiran za, odnosno da, da, da može sam financirati e, tajništvo i svoje funkcioniranje, to je od ključnog značaja, osobito rad tajništva. Konferencija se odlučila dakle, za tam, samo tajništvo i tu e, time predsjeda E, osobe iz Južne Afrike dakle na godinu dana, a onda ćemo vidjeti e, na drugoj konferenciji e, država potpisnica za sljedeće razdoblje od 10 godina, a to tajništvo bit će, imat će svoje sjedište u Ženevi. Dakle, ono što je važno za današnju raspravu jeste da je ta konferencija odlučila o sustavu izvješćivanja, dakle da države zadovolje obveze izvješćivanja koju vrstu podataka moraju predati države do, potpisnice do kojeg roka i vjerojatno je moguće da to bude na kraju i e, javno dostupno. No, mi se zalažemo dakle nakon što podaci budu e, dostavljeni sudionicima konferencija da to bude i e, javnosti obznanjeno kako bi e, svi mogli raditi na tome. U svakom slučaju prvo izvješće bit će e, objavljeno do e, prosinca ove godine. Sam sporazum Kao što znate, sama Europska unija bila jako aktivna oko ovog sporazuma. Kao što znate, ažurirali smo svoje smjernice. E, dakle, imali smo osam kriterija e, i e, procjenu rizika u vezi sa sporazumom o trgovini oružja. Kao što znate, Europska unija pomaže određen broj trećih zemalja na temelju njihova e, zahtjeva da im pomogne glede njihovog programa e, izvoza e, oružja. Dakle, mi konkretno djelujemo na terenu, to je uz sufinanciranje Njemačke i sve ove konkretne mjere koje imaju za cilj dakle, provedbu sporazuma vode se na jednu riječ, a to je transparentnost, jer moramo biti jasni, nastavimo biti transparentni u Europskoj uniji, to sasigurno nije savršena stvar, može se, mogu stvari još poboljšati, ali e, znate, transparentnost u sektoru e, izvoza oružja je prije iznimka nego pravilo. Veliki broj e, zemalja izvan našeg bloka zemalja to čuvaju u tajnosti. Dakle, tu nema nikakvih razbožavih podataka i nema nikakve e, volje da se to e, obznani. Dakle, to je najveći izazov. Mi smo pomagali, Europska unija pomaže nekim zemljama da objavljuju, odnosno sastave popis nadzora e, izvoza, odnosno izvoza oružja, jer ako želite biti transparentni, e, morate napraviti evidenciju onoga što se izvozi i to sa popisom počinje i treba definirati i evidentirati sve ono što smatra oružjem u određenoj zemlji. I nakon potpuno slažem s vama, je transparentnost funkcionira bolje kad ima netko koji je zainteresiran da se to provede i naravno kad imamo nekoga tko će to držati pod nadzorom. Jer kao što to gospođa Gomeš rekla, postoje zahtjevi koje nameću instrumenti i to bi mogao biti e, ugovor o trgovini oružjem, ali ako nema nikakvog pritiska, onda nema ni potpore da se stvar poboljša, a onda se ljudi jednostavno <laughs> ujene i ništa transparentnosti. Dakle, treba imati transparentnost, ima svoju, svoju cijenu. Postoje određeni, e, određeno administrativno opterećenje nacionalnim vlastima i veliki broj zastupnika je spomenuo kako Grčka nije stavila na raspolaganje prošle godine nikakve e, podatke. U biti, jedna od posljedica E, jedan razloga tome je što su neki administrativni resursi uskraćeni i dakle nema više dovoljno ljudi da e, prikupe podatke, da ih agregiraju i na kraju više nema nikakve, nikakve transparentnosti. Znate, sve to izaziva određene troškove. Dakle, e, cilj bi bio da se nađe neko rješenje između onoga što se da napraviti od strane javnih nadležnih tijela i to je jako smisleno i važno za, za, za to čelništvo koje, koje, koje želimo. Sve to, sve da poboljšati, naravno ovisit će stvari i o pritisku koji se e, vrši od strane naravno industrije u Europskoj uniji to dolazi od strane e, državnih vlada Sad, vam, sad, sam spreman odgovoriti na vaše pitanje. Evo, gospođa Gomeš je poslala jedno pitanje što radimo sa posrednicima i e, sportskim oružjem, e, loškim oružjem. A, ovo je nešto s čime se treba, što se treba rješavati više na razini e, policijsko-carinske suradnje, a ne e, na razini nadzora kont kontrole e, proizvodnje oružja. Mi smo zaduženi za ono, što, za ono naoružanje koje izlazi iz Europske unije, naravno, ali što se tiče plašnikova, naravno, koji se koriste u terorističke namjene ili organizirani kriminal u Europskoj uniji, to je nešto što e, je povezano, naravno, e, što je vezi sa pravilima vlasništva, odnosno držanja naoružanja, pravilima e, zabrane držanja naoružanja. Na, nažalost, kao što znate, u EU nemamo jedinstvena pravila o zabrani e, posjedovanja oružanja, kao što znate, neke dakle automatske, poluautomatske e, puške i strojnice bi trebale biti u potpunosti zabranjene. Zatim imamo razne lobije i jedan koji se tiče dezaktiviranja strojnica. To imamo u jednoj državi članici. No, sve ove teme nisu teme kojima se bavi koarm, dakle naša radna skupina Vijeća Europske unije za izvoz konvencionalnog oružja. Postoje neke stečevine Europske unije što se tiče posjedovanja, e, e, dezaktiviranja Zatim, koliko znam, komisija se bavi dakle, revizijom nekih e, ključnih pitanja. Tako se nadam da će situacija postati sve jasnija i da će se poboljšati. Evo, staću na ovome i predajem vam riječ e, za pitanje. Hvala gospodine Loton Sad molim predsjednika komisije gospodina Lutula da se javi. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Želim zahvaliti pod odboru što mi pruža mogućnost eh, da vam eh, kažem do čega smo došli kada se radi o borbi krimčarenjem eh, vatrenom oružjem u EU. Naravno mi pozdravljamo ovo izvješće i spomenu u stavku šestom o mogućoj reviziji europskog zakonodavstva koje je upravo spomenuto i direktive iz 1991. o civilnom posjedovanju vatrenog oružja u Uniji. Ova revizija jest e, nužna, ali svi na umu imamo e, ono što se dogodilo u Parizu, Kopenhagenu, Talisu ili e, ovo, naj, ovo zadnje u Marseju i svi imamo na umu dakle vatreno oružje. I imamo na umu da je potrebno rješavati obavještajne falinge. Dakle, treba vidjeti odgovor na pitanja otkud dolazi to oružje, da li je to e, e, oružje ukradeno ili je to aktivirano, prethodno deaktivirano oružje, deaktivirano zatim ako je uvezeno otkud, istok, sjeveroist, istok, e, Sjeverna Afrika ili neko drugo. Dakle, evo, to sve teme kojima se bavimo kako bismo razjasnili tu obještajnu, ta obještajna pitanja. Dakle, koja su, koje su stvari kojima se mi bavimo sada kada se radi o borbi protiv e, protuzakonitom e, krimčarenju, dakle, vatnog oružja? Mi smo 2013. godine objavili svoju komunikaciju o našoj strategiji, to je bila prva naša, prvi dokument našeg tijela. Tu smo imali i i preuzete obveze e, koje su bile povezane sa Europskom agendom o sigurnosti, prema kojoj je e, krijumčarenje vatrenog oružja i njegov sprečavanje jedan od naših prioriteta i isto tako i u e, europskoj politici o borbi protiv terorizma i prograničnog terorizma i je jedan, to je jedan od devet prioriteta i na temelju toga svega Europska unija je počela poboljšavati svoje znanje na tu temu. Sada imamo operativni e, plan djelovanja gdje se rješava ovo pitanje vatrenog oružja i njegovog krijumčarenja. E, pravo gledano, evo želim vam reći najnovije vijesti. Dakle, plan komisije o objavljivanju krajem godine izvješća o provedbi civilnog e, posjedovanja vatrenog oružja, dakle, bit će objavljeno krajem godine, a to je ona, ona glavna stvar, dakle, okusnica e, o, kada se govori o posjedovanju vatrenog oružja u Europskoj uniji. I to izvješće je e, usvojeno u paketu mjera o zajedničkom Dakle, ovo pitanje su ovim su se bavile brojne e, sudsko-policijske instance i tu je važno pitanje e, tema dezaktiviranja oružja. Dakle, pitanje ponovnog e, pitanje oružja koje je onesposobljeno i pono, njegova ponovno aktiviranje. Paralelno za ovo imamo isto tako jednu punu reviziju direktive o zakonitom posjedovanju vatrenog oružja u EU. Ne znamo još koji su rokovi, vjerojatno 2016. To će se ovisiti o našim unutarnjim e, postupcima. Eto, to mogu reći što se nas tiče. Zatim na međunarodnoj razini e, sa Zapadnim Balkanom imamo određene aktivnosti. To je povijesno gledano regija koja je identificirana kao jedno od izvorišta korištenog e, oružja, imamo suradnju sa Zapadnim Balkanom, imali smo zajedničku koordiniranu akciju i konferenciju o tome i sada ćemo isto napraviti i sa nekim e, sjevernoafričkim i bliskoistočnim zemljama na jednoj konferenciji koja će biti održana 1. E, listopada u Briselu kako bi se pojačale e, suradnje između E, tijela za provedbu sigurnosti, odnosno policijskih, e, sudsko-policijskih e, tijela između Evropske unije i tih zemalja, dakle i naše poznavanje o porijeklu tog oružja. Evo toliko za sad i spreman sam vam pružiti odgovor na sva vaša eventualna pitanja. Uh, Mrs. Valero, would you like to... to... Gospođo Valero, izvolite. Želite li vi nešto reći, e, odnosno odgovoriti na sva pitanja koja ste čuli. Hvala lijepa. Hvala svima na izraženom e, mišljenjima i komentarima. Vaša su pitanja jako dobra. Uvjerena sam e, da će amandmani koje će svi klubovi uložiti će na kraju rezultirati dobrim tekstom i dobrim rješenjima. Europol e, je napisao izvještaj i tu se on citira, pa mi dopustite da vam citiram točnu e, točan citat neke e, države članice vidi se da prodaju da prodaju vatreno oružje Dakle, to je dio jednog paragrafa e, koji je, stoji na stranici 41. Dakle, radi se o tekstu koji nisam izmislila ja, e, već e, on to tako piše. Ne dovodim apsolutno u pitanje da svaka država ima pravo na samoobranu i sve države imaju vlastitu obrambenu industriju i u većini slučajeva ta industrija izrasla je iz želje za samoobranom i tako će se i nastaviti. Ono što se mene čini da prije nekoliko godina kada se Europa nije nalazila u jasnoj opasnosti, tada je rasprava o tome kako se koristi obrambena industrija je bila dobro to je zapravo nešto što služi za svi se ljudi u njoj zaposlili. Ali moramo se stalno pitati čemu služi obrambena industrija, koji je njezin glavni cilj. Jasno je da se radi o industrijskom sektoru koji e, s minimalnom proizvodnjom omogućuje da pojedina država ne treba kupovati drugdje svoja obrambena sredstva. E, no, često se ide i traži se e, oružje na drugim tržištima, odnosno da prodaje na drugim tržištima, a naš je zadatak da se naoružanje ne prodaje niti državama, niti organizacijama koje ga zapravo ne bi smjeli posjedovati. Drugim riječima, moramo odlučiti tko su ti dobri kupci. I mislim da smo možda tu griješili posljednjih godina, jer nismo zapravo dugoročno analizirali situaciju. Iz tog razloga zapravo stavljam na raspravu industrijsku, obrambenu industriju. Možete to učiniti i vi, ali u svakom slučaju to je bio rezultat iskustava koje sam imala kad sam radila sa e, obrambenom industrijom. Bitno je kontrolirati da to oružje ne završi u krivim rukama. Među ostalim pitanjima koje smo čuli, e, čuli smo one o lovačkom oružju. E, gospodin Loton je objasnio da se poloautomatsko oružje može primjerice koristiti u sportske svrhe, odnosno za lov, ali da se može koristiti i eh, u krive svrhe. Tako naoružanje. Uskoro ćemo čuti i eh, brojke i dakle imat ćemo vrlo detaljne podatke. Eh, članak 21. koji se e, bavi e, pitanjima koje su se pojavili. Radi se samo o trgovini u treće zemlje, a ne na domaćim tržištima. Pogledajmo same dozvole i kakva je struktura e, samog izvoza. Zato je važno da postoji nadzor cijelog lanca sve do samog kraja, od proizvodnje do konačne upotrebe. Trebalo bi se zapravo kontraktirati e, kako se u konačnici to oružje koristi. Ne čak stati na kraju lanca. Što se tiče e, politike prema našim jugoistočnim susjedima, to je pitanje što je postavila predsjednica, to je vrlo važno pitanje. Govorili smo i o našim e, orientalnom susjedstvu, govorili smo o Arabskom proljeću. E, neke su stvari bile pozitivne, ali dogodile su se i stvari koje su bile neželjene. Gospodin Loten je Naravno, ima neke stvari koje su e, vezani, neki troškovi vezani za izvoz oružja. Moramo ih biti spremni platiti. Moramo biti spremni platiti kako bi izvještavanje bilo nešto što bi postalo redovito i kako bismo mi političari kao i javnost bili u to upućeni. Puno hvala. I još jednom, sada kad smo završili raspravu o točki dnevnog reda, posjećam vas da je rok za ulaganje amandmana 23. rujna i to u podne. Druga rasprava na srsta izvješća bit će 15. listopada, a nakon toga će se glasati. Zaključujem time ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujem se e, svima koji su u njoj sudjelovali, kako zastupnici, tako i naši gosti. Zahvaljujem se naročito gospođi Valero koja je izvještaj pripremila. Hvala. Sada e, sljedeća točka dnevnog reda. E, Razmjena mišljenja s veleposlanikom Jacekom Belicom o konferenciji o e, reviziji sporazuma o neširenju e, nuklearnog naružanja, dakle konferencija koja se održala u svibnju ove godine. Okay. Now we start the next point. Allow... Prelazimo dakle na sljedeću točku dnevnog reda. Pozdravljam veleposlanika Jaseka Belicu, glavnog e, savjetnika i posebnog izaslanika u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. Govorit ćemo o e, konferenciji o reviziji e, sporazuma o neširenju naoružanja. Dakle, na konferenciji u Yorku. Izvolite, veleposlaniče. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali da raspravljam o ovom pitanju. Zaista radi se o jednom od najvažnijih događanja na planu sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja ove godine. 10. veljače održala se u Strasbura pripremna konferencija gdje se Federica Mogherini obratila Europskom parlamentu na plenarnoj sjednici. A na ovom odboru se 29. siječnja i 16. travnja također o ovoj temi raspravljalo. Jasno je da iako se dugo na tome radilo, nije bilo moguće da se na kraju donese dokument koji će biti obvezujući i o tome e, što se nije moglo složiti da Bliski istok e, bude e, zona bez nuklearnog naoružanja. Međutim, ipak postoji mogućnost ipak da dođe do e, dogovora oko čitavog niza tema, iako e, su dionici vrlo raznorodni. Sama konferencija održala se u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku 27. travnja do 22. svibnja. Njom je predsjedavao Žirac Taos Feruki, a e, podržavao ga je e, Ured naroda za razoružanje. 260, 161 e, država sudjelovala je u toj konferenciji, a ima država potpisnica 191. Po prvi puta je palestinska država bila sudionica. Ona je 2015. godine bila potpisnica ovog sporazuma, a i po prvi puta od 1995. godine Izrael je bio prisutan. Čitav niz međunarodnih organizacija bilo je tamo u svojstvu promatrača, uključujući Europsku uniju. Najvažnije što se tiče same tematike, bila je zastupljena i Agencija za atomsku energiju iz e, Beča. Više od stotinu nevladinih organizacija sudjelovalo na toj konferenciji. održave su e, mnoge e, srodne manifestacije vezani za stup razoružanja samog ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja. Radilo se u tri odbora o nuklearnom razoružanju, neširenju naoružanja kao i e, mirnodopska primjena nuklearne energije. Na konferenciji odlučeno je da se ustanove tri tijela o nuklearnom razoružanju i o i garancijama za jamstvo, jedan o različitim regijama uključujući i Bliskom istoku, a treće o mirnodopskom korištenju nuklearne energije i poboljšanju učinkovitosti sporazuma. Osvrnulo se na konferenciji na sva tri stupa tog e, ugovora, a tog sporazuma, a sve se to rezimiralo u jednom e, dugom dokumentu od 184 paragrafa, uključujući i određen broj odredbi o tome što dalje treba načiniti. Kao što je to slučaj s mnogim međunarodnim e, ugovorima, nisu naravno sve države smatrale da su njihova mišljenja u potpunosti uzeta u obzir. To se naročito odnosilo na provedbu članka 6. koji se odnosi na nuklearno razrušanje. Međutim, zbog specifičnih modaliteta u e, prijedlogu tog članka o e, tome da Bliski istok mora postati e, zona bez nuklearnog naoružanja. Iz tog razloga E, Ujedinjeno kraljevstvo, Sjedinje američke države i Kanada nisu se mogli priključiti konsenzusu o konačnom dokumentu koji zato nije usvojen. Što se tiče baš uloge Europske unije, podsjećam vas da Europska unija nije kao takva dio sporazuma. 28 država članica su individualno države potpisnice, a Europska unija je e, tamo, ali ima pravo samo govoriti. Na zaključcima vijeća Europske unije 28. travnja 2015. godine e, se, e, su se izjasnili o nacionalnim stanovištima država članica, međutim ne u potpunosti. E, mnoge države članice dale su i nacionalne izjave i vrlo su aktivno sudjelovali u cijeloj konferenciji. Drago mi je da mogu naglasiti stav e, Europske unije na sastanku koji se održao prije same konferencije 16. travnja. Neću ponavljati pred ovim odborom njihove detalje, već vam reći kako je Europska unija radila za vrijeme konferencije o reviziji. Što se tiče e, dogovorenih zaključaka sa vijeća, pet zaključaka je doneseno na, je preneseno na konferenciji e, Federica Mogherini, visoka predstavnica, ih je predočila. A u tri glavna odbora imali smo dogovorene stavove Europske unije o razoružanju, neširenju nuklearnog naoružanja i e, to je e, e, i o mirovnom korištenju. Evropska unija nije imala pravo glasa, ali je e, gdje to mogao načinio latvijski veleposlanik Evropska unija pridonijela je tri glavna pisana dokumenta o zabrani i o jamstvima za nekorištenje nuklearnog naoružanja. Imali smo također jedan dio konferencije o balističkom naoružanju, balističkim raketama i o nuklearnim naoružanju gdje je sudjelovala i Evropska unija i Europska agencija za e, i Agencija naroda za atomsku energiju. Prije samog početka konferencije Europska unija pomoć, e, uz pomoć konsorcija o neširenju naoružanja organizira je dakle seminar u Alžiru kojem je domaćin bio ministarstvo e, obrane Alžira. A, a e, tu su bili mnogi glavni dionici uključujući i oni koji su predsjedavali sa tri glavna odbora e, e, samog konferencije u Njujorku. ako mi dopustite, osvrnut ću se sada na ključnu točku e, koja je bitna za današnju temu, a to je uloga Europske unije na konferenciji za reviziju. Europska unija je sasvim sigurno najraznovrsnija skupina država od svih onih koji su uzeli riječ u okviru dogovorenog postupka revizije tog sporazuma o neširenju naoružanja. Sve druge grupe, pet dio nesvrstanih zemalja ili e, pak e, inicijativa za neširenje naoružanja i razorušanje. Oni se sadrže ili od država članica koje posjeduju nuklearno naoružanje ili pak one koji ih ne posjeduju. Ali Europska unija ima i jedne i druge u svojim redovima. Države koje su e, pravno, s pravnog stanovišta neutralne i one koji su članice vojnih saveza. U Europskoj uniji ima država koji se jako oslanjaju na energiju iz nuklearnih izvora i onih koji su prilično protiv. Dakle, to je vrlo raznovrsna skupina e, zemalja po pitanju nuklearnog naoružanja. Oni su ipak uspjeli dati tri, e, u sva tri stupa određen broj shrodnih mišljenja, što jest vrlo veliko postignuće i najveći doprinos Europske unije. Mm, mm, mi europska unija je pridonjela dakle sklapanju konačnog sporazuma iako zbog jednog pitanja nije donesen konačni sporazum. Europska unija zalaže se za e, jedan e, režim koji vlada na cijelom svijetu, međutim koji za sada nažalost nije usvojen. Ipak Europska unija smatra da treba e, nastaviti raditi na nuklearnom razoružanju. Ova revizija e, međunarodnog sporazuma e, nužna je kako bi se nastavilo i raditi u, na raznim aspektima, uključuju i mirnodopsko korištenje nuklearne energije. Europska unija želi dalje raditi na tim pitanjima kako bi se i radilo na miru i sigurnosti cijelog svijeta. Europska unija će i dalje raditi na time da se ostvari ciljeve i sva tri stupa e, sporazuma o neširenju naoružanja. Hvala lijepa. Žele li naši koordinatori sada uzeti riječ? Najprije gospodin Geller. Galer, ne, gospodin Bihnar će umjesto njega uzeti riječ. Zahvaljujem na izvješću. Ja sam bio prisutan na, na pregovorima u ime svog izaslanstva i moram reći da sam bio vrlo razočaran. Razočaran ponašanjem nekih od država članica Europske unije. Mislim da znate na koga po tim mislim. Nisam baš optimističan što se tiče budućnosti ovih konferencija, ako samo pogledamo posljednju konferenciju koja je kao takva bila vrlo uspješna, no mnoge od stvari o kojima smo se dogovorili i koje su odlučene nisu kasnije bile ispunjene. Dakle, moje prvo pitanje je kakve vidite mogućnosti za budućnost konkretno što to možemo očekivati 2020. na nadolazećoj konferenciji. Očekujete li nekakve konkretne rezultate koji će također se e, i ostvariti? Moje sljedeće pitanje tiče se toga kakvu ulogu vidite za velik broj nevladinih organizacija koje ste spomenuli. Neke od njih u određenoj mjeri bile su uspješne, tu vas podsjećam na Austriju. Dakle, što vidite za budućnost tih organizacija i kako vidite zapravo uspjeh nadlazećih konferencija? Zahvaljujem, Marek Jurek. Hvala, predsjednice. Hvala i vama, Hvala vam na ovom eh, jako detaljnom izlaganju. Molim vas da malo više kažete o dva pitanja. Kao prvo, da li se tijekom konferencije spominjalo pitanje povrede sporazuma od strane Ukrajine, to jest teritorijalni integritet i treba biti zajamčen Ukrajini za razmjenu za ukrajinsko odricanje od atomskog naoružanja. Jer to je bivša satelitska, bivši satelit e, Sovjetskog saveza. A drugo pitanje da li zaslanstvo Europske unije, da li, je, da li se očitovalo po tom pitanju, da li je spomenuto uopće to pitanje ili ne. Zatim korištenje političkog oružja kao instrumenta vršenja pritiska. Ovdje konkretno mislim na usvajanje vojne, ruske vojne doktrine, mogućnost e, napadanja države koja ne posjeduje nuklearno oružanje ili jednostavno posjedovanje nuklearnog oružanja kao razlog vršenja pritiska kao što je tome bio slučaj e, tijekom zadnjih e, sporazum e, pritiska u Minsku. Ako je Evropska unija iznijela svoje stavove, bio bih vam zahvalan da nam to kažete, ako ne, zašto o tome nije bilo riječi. Najviše hvala. Zahvaljujem predsjednica. Ja se slažem sa pitanjima gospodina Jureka i također bih vas zamolila da spomenete dakle taj iranski program, iranski nuklearni program. i e, vaše mišljenje o rezultatima i napretku ovih e, pregovora. Ispričavam se, gospodin Kan je želio uzeti riječ. Hvala, ja ću biti kratak. Mislim da mogu pozdraviti feedback koji smo dobili, no da li smo zabrinuti oko napretka, da li će doista doći do stvarnog napretka u svim ovim poljima djelovanja. Mene osobno brine situacija u Iranu i dugoročno kako možemo zadržati situaciju na Bliskom istoku, dovesti pod kontrolu A još jedna stvar koju ste prije spomenuli je nuklearni program u Pakistanu. Tu postoji cijeli niz problema, ratova i nedavno ponovno poteškoće na granicama. Dakle, što možemo učiniti kao Europska unija? Znam da smo mi promatrači, ali što možemo učiniti kako bismo sa time pomogli? Zahvaljujem. Nije ovo kraj rasprave koliko vidim. Charles Tenok, izvolite gospodin Kanan je spomenuo jednu zemlju na Bliskom istoku, mislim da tu na Izrael koji niti nječe, niti potvrđuje posjedovanje nuklearnog oružja, ali moram reći da ugovor o širenju nuklearnog oružja Izrael nikada nije niti potpisao, tako da nije vezan tim ugovorom e, bez obzira e, što je profitirao od e, razvoja i tehnologija iz tog ugovora. Moje pitanje tiče se onoga gospođa Fotige o iranskom sporazumu p plus 1 ili 5 plus 1. Da li ste zadovoljni sa time da je došlo do dostatnih poboljšanja u verifikaciji i nadzoru i praćenju tehnologija, dakle kamera, telemetrije i sličnega i kontrolnih promjera kako bismo se pobrinuli da se Iran pridržava sporazuma, jer vjerujem da je došlo do znatnog poboljšanja gdje se učinilo mnogo težim prevariti nekoga. Ne sumnjamo da je Iran to pokušao u prošlosti učiniti, no možete li nas razuvjeriti da danas um, moderna tehnologija, dakle kamere na terenu i uređaje kojim se mjere visoki uređaj, razine radioaktivnog zračenja, da je to danas toliko otporno da se njih ne može uplitati se u njih, mijenjati podatke i da Iran ne ide dalje do onoga što je dopušteno kroz sporazum. Zahvaljujem, gospodine Belica. Hvala vam, hvala vam na ovim, moram priznati, prilično teškim pitanjima. Što se tiče pitanja situacije i mogućnosti u budućnosti, revizijski ciklus je petogodišnji proces što znači da osnažen ciklus koji je uveden sa sporazumom o neširenju nuklearnog oružja, kada je on 95. neograničeno produžen, on e, spominje tri pripremna sastanka za svako petogodišnje razdoblje. U praksi to znači da godinu nakon velike revizijske konferencije se u tom smislu ništa ne događa. Dakle, to možemo nazvati jednom godinom odmora prije nego što se ponovno započne sa prvim, drugim i trećim e, sastankom e, i konačno e, revizijskom konferencijom 2015. Dakle, ono što želim reći je da se nadamo da bi se međunarodna atmosfera mogla promijeniti na bolje u tom smislu i nema sumnje da je stalište Europske unije je takvo da one zemlje koje imaju najveće nuklearne arsenale, tu mislimo na Rusku federaciju i SAD, da snose posebnu odgovornost. Dakle, u određenoj mjeri e, radi se o funkciji između odnosa Washington i Moskva, koji utječe na cjelokupno međunarodno ozračje u polju e, nuklearnog razoružanja. razoružanja. Nedavni trendovi, naravno, izgleda, očito je da su bili prilično negativni iz određenih razloga koje smo čuli. A prijedlozi predsjednika Obame za daljnje pregovore, na temelju toga se dalje ništa nije učinilo. Predsjednik Putin niti Ruska federacija to nije preuzela. I kao Europska unija očito bismo voljeli napredak u tom smislu. No da li do toga može doći prije 2020. Možemo se samo nadati, ali možemo i pokušati učiniti nešto i kao Europska unija doista podržavamo rad na tome, na većoj transparentnosti. Nevladine organizacije očito imaju ključnu ulogu. Načelno su one vrlo aktivne, a zbog čega su često one mnogo uspješnije od određenih zemalja ili konferencija, moj osobni stav je da većina tih nevladnih organizacija su organizacije koje se bave jednim jedinstvenim pitanjem. Dakle, koncentriraju se na jednu temu i zbog toga je najčešće lakše napredovati u radu e, po jednom pitanju nego što je to slučaj sa ovako vrlo složenim poljem djelovanja gdje međunarodne organizacije i države moraju izbalansirati cijeli niz pitanja, neka su politička, neka su pravna, neka su sigurnosna. I zbog toga je obitno lakše da nevladne organizacije e, napred, određeni napredak ostvare na događajima, na konferencijama, nego e, što je to kada se radi o državama članicama. No, kao što sam rekao, to je svakako jedan nedostatak, ali i u prošlosti ovaj sporazum preživio takve situacije. Unutar svojeg nacionalnog e, ureda sudjelovao sam na prošloj konferenciji revizijskoj, koju mogu reći da je bila mnogo gora nego ona konferencija održana ove godine. No i ugovori režim i dalje su preživjeli izazove i 2010. uspjeli smo mnogo toga postići, kao što ste rekli radilo se o vrlo dobroj konferenciji, možda čak i predobroj jer je bilo vrlo teško provesti to sve unutar pet godina. No iako odvjetnici mogu osporavati koje su obveze još uvijek valjane, koje nisu, sve u svemu e, ipak se tu radi određenom akiju e, o neširenju nuklearnog oružja. Tako da mislim da doista moramo dugoročno sagledati stvari. Ukrajina je jedan od elemenata sigurnosnog okruženja koje je spomenuto u našem stajalištu i Europska unija se je pozabavila tim pitanjem. Ja sam imao čast eh, na prvom sastanku glavnog odbora eh, konferencije također iznijeti eh, to je to izlaganje i naravno imali smo dakle vrlo i snažan stav Ukrajine ali i određenog broja drugih država koje su se dotaknule toga da memorandum iz Budimpešte 94. koji je povezan s činjenicom da je Ukrajina kao država koja nema nuklearno naoružanje odličila pristupiti ugovoru o naširenju, e, nesumnjivo tu se dakle radilo nečem bez na jednoj političkoj, a ne pravnoj obvezi koju zemlja preuzela i tu se vrlo jasno reklo čulo se od strane Ukrajine e, o pitanju Krima, ali i o obvezama poštivanja međunarodnih obveza, međunarodnog prava u polju neširenja i razoružanja. E, što se tiče vojnih doktrina koje ste spomenuli, o tome se raspravljalo, ali iz nekih drugih aspekata. Neki su kritizirali nacionalne doktrine, drugi su spomenuli doktrine saveza poput NATO-a i njihova stava o nuklearnom oružju. Uloga koju je Europska unija imala u rješavanju iranskog e, nuklearnog pitanja i njihovog programa, to je nešto što je dobro prepoznato tijekom ove revizijske konferencije i rekao bih da je zapravo to odigralo vrlo pozitivnu ulogu cijelom tom ozračju, iako se tomu radilo tek nakon nećemo tek nakon privremenog sporazuma, ne kada smo se bavili sveobuhvatnim sporazumom, no, no već u travnju, svibnju sudionici, zemlje potpisnice su vrlo dobro to ocijenile, sve koje su sudjelovale na ovoj revizijskoj konferenciji i pozdravile su ulogu Europske unije i ulogu same visoke predstavnice u rješavanju ovog pitanja. Preskočio bih sada na pitanje o verifikaciji sporazuma, no mislim da nije na nama da vas da zavjeravam što se tiče ovih pitanja verifikacije, već nacionalne e, nuklearne atomske agencije u Beču i mislim da je u Mano e, upravo danas se obratio državama članicama o rezultatima svojih posjeta, e, posjeta Iranu nedavne, ali e, Europska unija snažno podupire ulogu, središnju ulogu koju agencija u ovom smislu ima i vjerujemo u njihove sposobnosti. Također e, mi nudimo i pružamo agenciji sredstva, tehnologije i to u jednom širokom spektru aplikacija. E, tu mislim i na nuklearnu sigurnost, ali i na e, sisteme verifikacije i zaštite. Europski, Europska unija je dakle glavni financijski izvor za ovu agenciju, a uloga je agencije e, da međunarodnu zajednicu, uključujući naše države članice, e, razuvjeri oko bilo kakvih sumnji o pravilnom provođenju ovog sporazuma, e, barem što se tiče ovog dijela za iranski nuklearni program. Bliski istok, zona bez nuklearnog oružja, već sam spomenuo, konačni dokument čak i ovom nacrtu je vrlo mm. vrijedan, iako dakle još nije formalno usvojen. I stvarno pitanje ovdje više se ticalo procesa, a ne konačnog ishoda. Ono što bismo mi željeli vidjeti, dakle regija bez svih oružja masovnog uništenja, to je zapravo zajedničko europsko stajalište i nešto što dijele i mnogi drugi dionici. Dakle, to je cijelokupni cilj i postavlja se pitanje e, kako zapravo ostvariti, formirati takve zone a ovdje imamo određene smjernice Komisije za razoružanje u ENA koja govori o tome da se ta zona treba stvoriti na temelju samih zemalja unutar regije i da to nije nešto što bi trebale neke zemlje izvana nametnuti drugima. Radi se o nečem dobrovoljnom što proizlazi iz samih zemalja regije. A u tome je bio i problem sa konkretnim postupcima o kojima se odlučivalo koji se predložilo u nacrtu dokumenta. Dakle, kako bi se konferencija na tu temu sazvala, tko bi to učinio. A što se tiče članstva Izraela, ali i Indije i Pakistana ugovor o neširenju nuklearnog naoružanja, to je nešto što jasno podržavamo, to je načela Europske unije, dakle univerzalizacija e, drugih konvencija režima, primjerice o kemijskom oružju, ali i ovoga o neširenju nuklearnog oružja. Poziv na to je također uključen u konačnom nacrtu dokumenta i to je jedan element europskog stajališta. Mi vodimo dijaloge sa svim tim zemljama, dijaloge o neširenju nuklearnog oružja, razoružanju, pitanju nuklearne sigurnosti i isto tako nudimo pomoć Europske unije. I to, dakle, što se tiče naše e, sigurnosno obrambene politike e, i Izrael, Indija, Pakistan, oni su naši stalni sugovornici e, kada se bavimo ovim osjetljivim nuklearnim pitanjima. Gospodin Schaffhauser. E, imam jedno pitanje. Mislite li da postoji opasnost da e, Rusija izađe iz ovog ugovora? tu. To je sve. To je moje pitanje. Hvala. Ja bih željela iznijeti neki komentar o ruskoj doktrini prema NATO-u. Odnosno prema NATO-im dokumentima. Kao prvo, ovdje se radilo o ogromnoj povredi cjelokupne vjerodostojnosti, po mom mišljenju, veliki doprinos neuspjehu redijske konferencije ugovora o širenju nuklearnog oružja. To jest e, svih obećanja koja su pružena Ukrajini posredstvom Budimpještanskog e, memoranduma nisu bila vjerodostojna jer utemeljeno je bilo da e, Dakle, tu se govorilo o uporabi nuklearnih napada u e, ratnoj vojnoj doktrini. To je to. Je to. Naknadno, nakon usvajanja te doktrine, došlo je do aneksiranja teritorija, dakle, aneksija gruzijskog teritorija, zatim otvorena aneksija Krima i e, prijetnja ratom prema našim zemljama posredstvom NATO-a. Dakle, Rusija je to pitanje pravo na samoodređenje nacija njihovih država. A kada se radi o NATO, naš pristup nato pitanje slobodne volje nacije I to je potvrđeno referendumom u tim državama. Dakle, tu je, to je velika razlika. Mislim da možemo zaključiti ovo što se tiče pitanja ruske vojne doktrine, pa tu nema nikakve sumnje glede o određenoj opasnoj dinamici, već čitav niz godina e, dinamika u promjeni ruske vojne doktrine e, u smislu da smanjuju svoj prag pred e, djelova, prije djelovanja i tu stavljaju jasno, upućuju jasne signale i tu je dosta agresivan e, stav prema Ukrajini i aneksiji Krima. Dakle, to su naravno zamijetili i diplomati koji se bave pitanjem e, revijske konferencije ugovora o neširenju nuklearnog oružja. No što se tiče vašeg konkretnog pitanja, e, dakle da li postoji kao opasnost da Rusija se isključi iz ugovora o neširanju nuklearnim oružjem, pa uz sve ograde dakle prema kojima je e, jako teško predviđati budućnost. Ja ne vidim da do toga može doći u dogodno vrijeme. Rusija je e, jako važan akter u ovom svemu, dakle s obzirom na broj bojevih glava no, i ako ima nekih drugih sporazuma oko kojih bi se trebalo brinuti, to je e, sporazum o s nuklearnim bojim glavama e, srednjih dometa i zahvaljujući tom sporazumu e, Europa se riješila nekoliko tisuća bojevih glava koje imaju dome do nekoliko tisuća kilometara i u biti e, širenje tih projektila je problem koji se tiče na prostor izvan Europske unije i tu imamo problem pravnih instrumenta, tu imamo haški kodeks ponašanja o, pojedinim glavama, mi podržavamo to i financijski i na drugi način, no tu se radi prvenstveno o nekim mjerama transparentnosti, nego o čistom ugovoru o nadzoru nad oružjem. Zatim tu ima i sporazum o e, kontroli, odnosno nadzoru projektila. Tu se ima za cilj kontrolirati neke nestabilne i opasne projektive, no e, ovaj sporazum koji sam spomenuo je jako važan za Europu i stoga ove e, nedavne optužbe između Washingtona i Moskve o navodnim povredama tog ugovora predstavljaju dosta važan izvor mhm. zabrinutosti za nas. To je nešto su potpisali, potpisale Moskva i Washington još u vrijeme Sovjetskog saveza, no sada ima veći još dodatni broj potpisnica koje, su, koje pristječu iz sukcesije. Dakle, ja sam, evo, čuo sam vašu e, zabrinutost e, o, izlasku iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja, ali postoji neki drugi sporazumi koji su jako važni za europsku sigurnost i razoružanje, osobito kada se radi o nuklearnom razoružanju. Najviše hvala Ne znam da li gospodin Frojn želi e, još jednom javiti se za riječ. Četina. Gospodine Štetina, izvolite. Ma evo, ako mi dopustite jedno pitanje bih još imao. poslanice, imate li podatke i da li pratite podatke o tome da se nuklearno naoružanje taktičkog tipa može koristiti u e, e, krive svrhe, na primjer, takve atomske mine koje bi mogli koristiti teroriste. Thank you. Uh, ambas mm. uh, could you please... Gospodine Štetina, možete li razjasniti svoje pitanje? pitanje koje je postavljeno iz publike, dakle da se radi o, uporabi ili o posjedovanju taktičkog oružja? Zdali... Govori se o posjedovanju, da. Htio sam pitati veleposlanika, raspolaže li informacijama o činjenici da taktičko nuklearno naoružanje, primjerice, atomsko oružje, da li njih mogu koristiti teroristi, atomske mine? translation was misused by, by terror. misused, yeah. it is the right expression. Uh, ambassador, could you please answer? Ja, se vas, poslaniče, da odgovorite na ovo. Najviše hvala na posljednjem pitanju. Ja ne raspolažem e, informacijama, podacima o posjedovanju ili planovima korištenja taktičkog nuklearnog nožanja od strane terorističkih skupina iako očito je da je taktičko nuklearno oružje ili podstrateško oružje, to je pitanje koje naravno uvijek treba imati na umu. Neki bi mogli pitati raspraviti o tome da li uopće postoji nuklearno taktičko novžanje jer e, bilo kakva nuklearna ekspozija ekspozija će biti od strateškog značaja u svakom pogledu. Mislim istina je da je u prošlosti bilo nekoliko tisuća, odnosno desetaka tisuća taktičkog naoružanja kao što su mine, e, artiljerijske granate, bombe koji su nalaze dakle, na europskom kontinentu i e, do, u ogromnoj mjeri su je njihovo poslovno ograničenje zahvaljujući e, kraju hladno ratovskog razdoblja i zahvaljujući e, unilateralnim e, mjerama koje su s jedne strane SAD, s druge Sovjetski savez pod Gorbačevom poduzeli. Poslije nekoliko sporazuma koje vrijedi imati na umu, a to su takozvani PNI, dakle predsjedničke nuklearne inicijative, a to su mjere unilateralnih e, deklaracija, bilo od Moskve, bilo od Washingtona, unilateralne, ali istovremeno prethodno dogovorene, e, a isto vrijedi i, dakle, to se tiče i teme o centraliziranju mjesta skladištenja, i to na mjesta gdje mm, koja ne bi bila u, na prvoj liniji bojišnice, u blizini e, vojske, ali u svakom slučaju to bi bilo u pozadini, daleko, u jako dobro čuvanim e, na jako dobro čuvanim lokacijama kako ne bi bili e, kako ne bi pali u ruke terorističkih skupina. Dakle, PNA je poput e, ANF-a nešto što je jako važno i nadamo se da će se toga e, držati i dalje Ruska federacija jer to tu postoje e, ugovorne obveze i ako dvije prethodno govorne unilateralne izjave postoje, netko bi mogao tvrditi pravno gledano da se to radi o međunarodnom sporazumu. Dakle, općenito govoreći, malo šire govoreći e, o ugovorima o neširenju nuklearnog oružja, tu na isti način se postupa i sa ovim e, podstrateškim e, oružjem, no potpuno se upravo kada kažete da ovo taktičko nuklearno oružje, a na svu sreću jako ih malo sada ima na europskom tlu, vjerojatno ih je znatno više na e, ruskom dijelu Europe, no ne znamo koliko ih ima, no u svakom slučaju to je zasigurno tema o kojoj se, koja se ima na umu i to je prijetnja kojih, e, koje trebaju biti svjesne sa zemlje. Hvala. Hvala gospodine Tanak, izvolite. Evo, samo bit ću kratak, zašto sam postavio pitanje, da li se radi o posjedovanju ili e, zloporabi ili uporabi, jer koliko ja razumijem stvari, ako nisam stručan u ovoj oblasti, jest da e, ako se posegne, odnosno potrebi za bilo kako nuklearno oružje, pa makar e, granata, to, granata, to bi odmah sateliti i radari E, odmah e, vidjeli, tako da se ne može, do, ne može takvo oružje koristiti, a, a da to e, međunarodna zajednica ne sazna odmah. Dakle, a da Daješ ima neko taktičko nuklearno oružanje i koje je negdje od nekud ukrao, ukrao vjerojatno bi se to odmah saznalo. Dakle, pretpostavljam da se nuklearno oružanje ne može koristiti tajno. Bilo poslaniče, izvolite odgovoriti. Najprije moramo e, vidjeti razliku između nuklearnog oružja i improviziranog eksplozivnog e, e, eksplozivne bombe, takozvane prljave bombe. Dakle, prljava bomba je konvencionalni eksploziv sa, sačinjen s nekim radioaktivnim materijalom koji prvenstveno izazivaju val panike. Dakle, to je nekoliko sfera, odnosno razreda ispod nuklearnog prava nuklearnog oružja. No, u svakom slučaju, e, otkrivanje nuklearnog naoružanja, da, to tehnologija je usavršavana desetljećima za otkrivanje nuklearnog naoružanja i postoji sustav za to koji Europska unija financira, to je međunarodni nadzorni e, sustav za sveobuhvatni sveobuhvatnu zabranu e, nuklearnog testiranja e, čije sjedište u Beču. Dakle, sporazum nije štupio na snagu. Sljedeće godine ćemo obilježiti 20. objetnicu e, otvaranja apela za potpisivanje. Sve države članice Europske unije su to potpisali i ratificirale. Tu se zabranjuje tu je zabranjena nuklearna eksplozija, ali način na koji je to e, ispregovarano i izrađeno, to jako teško može stupiti na snagu jer zahtjeva ratificiranje svih 44 države potpisnice koje su e, evidentirane u e, aneksu, a koje su svojedobno evidentirane kao zemlje koje bi mogle razviti takvo naoružanje i od tih 44 države osam ih još to nije ratificiralo, a među njima su Sjedinje američke države, Kina, obje su potpisnice, ali nisu ratificirale taj ugovor, a tu je isto tako i Iran i Izrael i tako dalje, dakle još neke zemlje koje uopće nisu potpisnice ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Dakle, mogućnost, e, odnosno pospak za stupanje na snagu ovog sporazuma je jako dugačak. Međutim, ovaj e, ugovor ima sustav nadzora koji doista postoji, koji je izgrađen, izrađen, jako je sofisticiran i sastoji se o sačinjenju od seizmičkih e, stanica i radionuklearnih stanica i hidrauličkih e, podzemnih stanica, o, pardon, podvodnih, ispriča se govornik. Dakle, ova tri sustava su do te mjere osjetljivi da e, je njihov prag ispod jedne kilotone, dakle kao što je to u sporazumu ugovor navedeno i mogu e, evidentirati čak neke druge e, pojave. Evo čak su e, evidentirali eksploziju na ruskoj podmornici Kursk, iako je do te eksplozije došlo uporabom konvencionalnog torpeda. Dakle, taj hidroakustični sustav je toliko osjetljiv da je detektirao obje eksplozije do kojih je došlo na Kursku na ruskom Kursku. E, sjeverno-korejski testiranja su također evidentirana ovim sustavom. Dakle, evo, želim odgovoriti na vaše pitanje. Dakle, više manje je nemoguće posegnuti, odnosno koristiti nuklearno oružanje, čak i jako slabo, a da to ne bude e, na međunarodnoj razini e, detektirano, pa čak i da se to desi negdje u Sahari. Najviše hvala poslovniče na ovom sveobuhvatnom e, odgovoru na jako konkretna pitanja. Dakle, mislim da možemo zaključiti ovu točku. Najviše hvala što ste došli na sastanak našeg pododbora i hvala vam, dragi kolege, na današnjem sastanku i molim vas da budete tu sutra ujutro u 9 sati. Hvala.